dakle nužne dokumente i onda ćemo objaviti to u protokolu ove sjednice. Sada dolazimo do radnog plana. Gospodin Beber će se sada javiti za riječ. Gospodin Mene predsjedniče, kolegice i kolege, u ime Pučana bih zamolio da tijekom idućih dana i sati se pozabavimo situacijom u Rumunjskoj. Započela je istraga tamo protiv e, premijera Ponte i utvrđeno je nekoliko točaka optužnice za što se optužuje premijer i isto tako većina socijalista u parlamentu trenutno e, blokira dakle objavljivanje tih je točaka iako je gospodin Timmermans vrlo jasno rekao da ima povjerenje u tijela istrage u Rumunjskoj. Dakle mi u svakom slučaju poštivamo suverenu odluku Rumunjskog parlamenta Međutim, mislimo da e, svi građani imaju pravo na objavljivanje tih e, pritužbi u pogledu premijera osim toga je Ministarstvo pravosuđa u Rumunjskoj reklo da svi oni koji izađu na ulice i koji žele demonstrirati da će se i protiv njih pokrenuti istraga, čak možda će biti i uhićenije, a to je neprihvatljivo što se triče pučena da se ljude na taj način i da se ograničavaju njihova prava. Stoga mi kao Europski parlament uistinu moramo razgovarati o toj e, temi i mislimo da će odbor Libe bi se trebao time baviti, a onda isto tako i Europski parlament kroz jednu rezoluciju, trebamo o tome razgovarati. Mi kao pučani smo uistinu iznemirani zbog toga. Gospodin Pitela. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ja imam potpuno drugačije vijesti koje sam dobio, nego one koje je iznio gospodin Weber. Mi u klubu zastupnika socijalista se slažemo da možemo javno o tome raspravljati. Možemo koristiti standardne postupke u parlamentu kao što smo to činili u prošlosti i mi smo sigurni da se to može učiniti na jedan nepristran način, na jedan ozbiljan, ne, objektivan, neutralno ispitivanje činjenica. Ne smiju se E, činjenice prikazivati na pogrešan način, niti možemo se ponašati suprotno, dakle čovjek je nevin dok nije optužen. Sada se više ljudi javilo za riječ, ali mi sada nećemo e, razgovarati o dnevnom redu odbora Libe, već razgovaramo o dnevnom redu našeg parlamenta, stoga bih zamolio isto tako klubove zastupnika, dakle po vaš onome što ste rekli trebali bi zamoliti odbor e, Libe da se oni pozabave time pa ću kolegu Moralesa zamoliti da se time pozabavi i da on to stavi na sljedeći sastanak e, svoga odbora. Čini mi se da sam sad čula konsenzus dvojice kolega, ali ja mislim da bismo o tome trebali razgovarati na konferenciji predsjedništva. To je jedna uistinu vrlo teška tema i mislim e, da takve teme obično rješavamo na konferenciji, konferenciji predsjednika. To možemo zasigurno i dodatno učiniti, ali sad sam ja tako shvatio ovaj zahtjev da sam zamoljen da odbor za građanske slobode e, dakle to preslijedim a ako želite možemo se pobrinuti dakle da u četvrtak i sad tako razgovaramo o tome na konferenciji predsjedništva. Dobro. Prije nego što sad e, se vi i dalje budete osjetili uvrijeđenim, dakle učinit ćemo jedno i drugo. Ja ću to staviti za četvrtak, za konferenciju e, predsjedništva i isto tako Libe. Evo imamo onda to dvostruko ćemo se pozabaviti time. Ne, ne mogu se sad, nitko se ne može javiti na ovu temu. Ako se želite javiti gospodin Jurek u pogledu neke druge teme, nešto drugo, ali opet slično. Prije mjesec dana smo imali referendum u Irskoj i rezultat toga je nova definicija obitelji koja je uvedena u Ustav. I, e, međutim, postoje određene sumnje kako je provedena ta kampanja. Mi smo informirali da financiranje te kampanje je nešto što je bilo zabrinjavajuće. Neke organizacije koje financira država su prijetili da će isključiti određene političari čiji je glas predstavljao manjinu. Mi sad govorimo o dnevnom redu ove plenarne e, sjednice. Ako mi sad ovdje nemamo jednu opću raspravu. ali narušavaju se temeljna demokratska prava. Pogotovo pravilo javne rasprave, manjina koje bi trebali imati ista prava. Zato mislim da trebamo raspravljati o tome da li i jedna i druga strana su imali prava zagarantirana irskim ustavom. Idemo sada na dnevni red. Što se tiče utorka su socijaldemokrati zamolili da govorim o gospodinu Koferati u njegovom izvješću. Dakle, da se to prebaci e, na jedno drugo zasjedanje i da govorimo o Landsbergisi izvješću vezano o odnosima sa Rusijom. Gospodin Guerrero Zalom. Gospodine predsjedniče, ovo ovaj je koferati izvješće koje je vrlo važno. Tu postoje neke vrlo značajne točke gdje ne postoji konsenzus. I mislim da bi moglo doći do tog konsenzusa kad bismo imali nešto više vremena na raspolaganju. Gospodin Koferati je spreman razgovarati u ime socijaldemokrata sa drugim klubovima zastupnika, pa vas molimo da nam date to dodatno vrijeme time što ćemo odgoditi tu raspravu e, do zasjedine koje ćemo imati u srpnju. Tko želi glasati za taj prijedlog? Gospodine predsjedniče, GUE, klub zastupnika, isto tako mislim da bi odgađanje do srpnja bilo dobro. Na taj način će moći provesti nešto više vremena govoreći o tom pitanju koje je vrlo važno. mislim da možemo malo pričekati. Tko želi glasati protiv ovog zahtjeva? Nitko. Dobro, idemo onda glasati. Gospodin Gerals, prijedlog za odgodom, izvolite. Oni koji su protiv, suzdržani. Dobro, usvojeno je. Koferati izvješće je odgođeno i o tome će se razgovarati u srpnju, a ne u srijedu ujutro i u srijedu će se govarati o izvješću Gabrielus Landsbergisa. Što se tiče te tipa, e, trebali bi popodne nastaviti sa raspravom o tome. Tu imamo zastupnika. Razlog za to je vrlo jednostavan. Za 24 sata u preko tisuće ljudi me kontaktiralo u pogledu ovog izvješća i dakle vidi se koliko je to važno pitanje za samu javnost. To su vrlo složena pitanja koja trebamo razmotriti, kojima trebamo razgovarati. Mislim da ne možemo uistinu to dobro učiniti kada govorimo o TTIP-u, ako razgovaram samo tri sata o tome. E, imamo puno, puno zahtjeva koji, ljudi koji su se javili za riječ, tako da idemo pokazati javnosti da nama uistinu stalo do toga i dati i nama isto tako šansu dakle, da malo više se pozabavimo tim izvješćem. Hvala lijepa. Tko se slaže, odnosno tko želi reći isto tako podržati? Želi netko reći isto potvrdno? Želi netko reći nešto protiv ovog zahtjeva? Protiv? Gospodin Guerrero. Ne govorim baš protiv ovog zahtjeva. Ono što želim učiniti, možete se smijati, ono što ja želim učiniti, jer ako zaustavimo ovo glasovanje, da do njega ne dođe u četvrtak, ako potraje ta odgoda. Dakle, ako budemo imali produženu raspravu, idemo ipak osigurati da glasamo. Dakle, mi sad započnemo u devet, mogli bi započeti s radom u osam ujutro. Evo, to bi bio moj prijedlog. To je jako zgodno da se tako spontano reagirate. Gospodin Aron, evo izvolite. Is this microphone working now? Yeah. Nadam se da mi radi mikrofon. E, rado ćemo početi ranije u 8 sati. Dobro. Evo imamo nešto zajedničko. Vi želite početi u 8 umjesto u 9. Da li netko protiv toga da počnemo u 8? Ili želi li netko reći nešto u tom pogledu? Onda ću prvo pitati tko je za taj... Dakle, dakle gospodin Guerrero, tko je za e, prijedlog gospodina Guerrera da se započne u osam? Tko je protiv? Mislim da je to prihvaćeno. Dakle, započet ćemo s radom već u osam u srijedu. Onda, dame i gospodo, imamo jedan daljnji zahtjev klub zastupnika zelenih što se tiče usmenog pitanja vezano uz igre u Baku. Tu klub zastupnika zelenih ima jedan e, prijedlog za rezoluciju, da to zaključimo s jednom rezolucijom. Gospođa Lunaček, zahvaljujem. Hvala lijepa. Za osam dana će započeti e, Europske igre u Baku 2015. Od prošlog ljeta u Azerbejdžanu e, su zatvoreni gotovo svi oni koji su se borili za ljudska prava. I mi imamo usmeno jedno pitanje u srijedu večeru na tu temu, međutim nismo došli do suglasnosti oko rezolucije. Sve druge velike institucije koje se bave ljudskim pravima, kao što je recimo Vijeće Europe s druge strane rijeke i tako dalje, Michel Forst, specijalni izvjestitelj e, un Dunja Mijatović iz OSC, e, predstavnica Slobode medija, svi su govorili, odnosno u pisanom obliku e, i rekli kako sport ne smije ignorirati ljudska prava. Što mislim da je ovo plenarno zasjedanje ovoga parlamenta nešto što ne bi nikako smjelo izbjegavati e, naše odgovornosti, isto tako u pisanom obliku putem rezolucije to reći. Trebamo poslati jasnu poruku kako bi ljudi poput Lele Junus, koja je bila jedna od nominiranih prošle godine za e, nagradu Saharov i ostali budu oslobođeni i da ove e, igre ne zasjene vrlo lošu situaciju s ljudskim pravima u Azerbejdžanu. Stoga ja vas molim da donesemo rezoluciju. Hvala. Tko želi podržati prijedlog gospođe Lunaček? Gospođa Verzija, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Da, dijele nas svega nekoliko dana od početka europskih igara u bakuu. Predsjednik je e, zapravo e, od tog događaja napravio jedan izlog e, za uzdizanje svojeg režima koji zaista treba takvu vrstu reklame. Samo zato da bi taj sjajan izlog bio savršen, on sustavno zatvara one koji se bore za ljudska prava. Ne smijemo šutjeti vezano uz tu temu. Neovisno o tome kakvo bilo naše stajalište vezano uz sport i očuvanje ljudskih prava. Održavanje ovakvih sportskih događaja u takvom režimu nešto što je neprihvatljivo. Moramo osuditi ono što se događa u Azerbeđanu. Kao što je rekla gospođa Lunaček, mislim da smo snažniji kada svoja stajališta izražavamo u pisanom obliku, inače jednostavno vodimo rasprave u prazno. Mislim da je zapravo važno da pošaljemo takvu poruku i mi smo u odboru zaista bili za to jednoglasno da se podrži ova inicijativa zelenih. Hvala. Ko želi govoriti protiv ovog zahtjeva? Gospodin Marijas. Predsjedniče, prije svega, htio bih naglasiti da je ovo tema se kojom se pozabavio relevantni odbor i on je odbio taj prijedlog. Većina tog odbora smatrala je da ne bismo trebali imati rezoluciju. I druga stvar koja je još i važnija, imali smo prilike prije dva tjedna kada smo o tome upravo raspravljali, e, riješiti pitanje Azerbeđana. Dakle, tada smo imali tu mogućnost i mogli smo tada riješiti cijelu tu temu, ali nismo. I treća stvar koju sam htio reći također jako važna. Za tri tjedna ćemo imati raspravu na Vijeću Europe upravo o toj temi i oni također imaju jedan odbor koji se bavi tom temom. Ako mi ovdje donesemo rezoluciju, zapravo ćemo izazvati zbrku i e, tijelo koje se time upravo treba baviti, dakle Vijeće Europe će imati prilično nejasnu sliku. To bismo trebali imati na umu Naravno, ljudi mogu se izjasniti protiv te rasprave, međutim mi nemamo vremena. A ako ćemo sada pripremati rezoluciju, raspravljati o njoj i također omogućiti svim klubovima da iznesu stajalište kako bismo mogli provesti raspravu. Hvala lijepa. Sad ću dati na glasanje prijedlog gospođe Glončika. Tko je za? Nek digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeni prijedlog. Otvoreno je glasanje. Da li su svi glasali? Još jedan pota pitam da li su svi glasali. Zaključujemo glasanje. Prijedlog je odbijen. 350... Ne, 136, 136. Time je utvrđen naš radni plan. To je problem koji imamo već čitav niz godina. Tu, nažalost, ne mogu ništa naknadno učiniti. Dakle, gospođa Lunaček, htjeli ste još jedan nešto reći, pitanje u pogledu dnevnog reda? Htjela sam samo pitati, čula sam da netko od liberala mu nije funkcionirao aparat. Ako je to tako, ne znam kako bi bile glasali, ali ako je to tako, onda bi to trebalo biti primljeno na znanje, bilo, da, bilo za ili protiv. Ali nadam se da bi bilo za. To ćemo naravno primiti na znanje, ali poznat vam je taj problem. Dakle, kad govorimo o elektronskoj provjeri e, glasova, svaki puta imamo isti problem, dakle kad se radi o poimeničnom glasovanju, da aparat ne funkcionira, da nije dobro pritisnuto. Žao mi je, ali jednostavno moram utvrditi što je vidjeti dakle što je utvrđeno sa elektronskim glasanjem zato više puta uvijek pitam e, da li je glasanje završeno onda se drugi bune i kažu zašto predugo čekaš čekaš određenu većinu žao mi je ja ne mogu to ništa promijeniti time smo evo sada utvrdili naš dnevni red sada dolazimo do izvješća gospodina Zikijerskog, stopa prilagodbe za izravna plaćanja za 2015. Gospodin izvjestitelj ima riječ. Izvolite, gospodin Zikijerski. Pani przewodniczący, pani komisar... Poštovani predsjedniče, povjereniče, dame gospodo,